Grazie tante. Hvala vam, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, kada mi je novoizabrani predsjednik Juncker dodijelio ovaj resor, bio je tako ljubazan da mi je rekao da govorim Šekspirovim jezikom. Ja dajem sve od sebe kako bih se jasno izražavao na materinjem jeziku. No, prije svega, bih vam na Molijerovom jeziku ili barem na mom pokušaju govora Molijerovim jezikom vama zahvaliti što ste mi ukazali čast i pozvali me na današnje saslušanje. Želim vam također zahvaliti na vremenu koji su mi mnogi od vas već dali prije ovog saslušanja. Danas sam htio odgovoriti na tri glavna pitanja. Najprije, zašto želim ovo radno mjesto? Drugo, koje iskustvo koje svoje iskustvo mogu donijeti, te treća stvar na koji način ću pristupiti ovim zadacima. Zadacima koliko, koji su toliko važni za nova radna mjesta, za rast i stoga toliko važni za europske građane. Dakle, zašto želim ovo radno mjesto? Zato što želimo odigrati svoju ulogu u odgovaranju na dvije, dva velika izazova s kojima se suočavamo. To je izazov izgradnje povjerenja u Europi i među našim građanima, te izazov stvaranja novih radnih mjesta i rasta. A osobno, zbog toga što želim da Velika Britanija bude dio uspješne Europske unije. To je važno za Veliku Britaniju, to ima smisla za Veliku Britaniju, a vjerujem da to ima smisla i za Europsku uniju. Naraštaj mojih roditelja borio se u ratu. Moja generacija odrasla u razjedinjenoj Europi pod prijetnjom nuklearnog uništenja. Kada je pala željezna zavjesa, kamo su se okrenule nove demokracije? Okrenule su se Europskoj uniji i mi smo im odgovorili. Odgovorili smo na njihov poziv. Stoga da, želim raditi za zajedničke europske interese i želim da moja zemlja ostane dio Unije koja broji 500 milijuna ljudi sa zajedničkim vrijednostima, osobama koje žive zajedno, rade zajedno, trguju zajedno i zajedno se suočavaju sa globalnim izazovima. A što mogu reći o sebi i kako ću ja doprinijeti ovom poslu ako budem potvrđen? Ja sam sin malog poduzetnika i učitelj. Pola svog života sam proveo u državnoj upravi, pola u privatnom sektoru. Počeo sam kao savjetnik Kennethu Clarku i Johnu Majoru u 80. i 90. Nakon toga sam osnovao svoju tvrtku, tako da jako dobro znam izazove izgradnje tvrtki u konkurentnom okruženju. Napustio sam taj posao prije četiri godine kad sam ušao u britansku vladu kao ministar. No, nemam nikakvih dionica, nisam član nikakvih uprava ni odbora, tako da smatram da nisam u sukobu interesa. 2010. postao sam ministar obrazovanja i dobio sam zadatak da provedem najveće reforme u e, obrazovnom sustavu u Velikoj Britaniji u naraštaju. Nakon toga sam postao član britanske vlade i vodio sam koaliciju na vlasti u Domu Lordova. Naš se dom bavi izmjenom zakona i specijalizira u vrlo detaljnom nadzoru. Broj, velik broj članova. Niti jedna stranka nema većinu, najveća stranka ima tek 28% mjesta. Tako da jedini način da se napravi napredak jest izgradnja konsenzusa i raditi horizontalno u suradnji sa ostalim strankama. Stoga, uspio sam provesti složene reforme u političkom okolišu i imam jako puno iskustva u izgradnji konsenzusa i shvaćam radna mjesta i rast sa jednog praktičnog stajališta na koji način ću pristupiti zadatku kojim je povjerio Jean-Claude Juncker. Radit ću sa Jirkijem Katajnenom, gospodinom Dombrovskisom i gospodinom Moskovićem, te ostalim kolegama iz komisije. E, planiram nadograđivati ono što je do sada učinjeno, učinjeno od strane gospodina Barnijera i ovog odbora, kako bismo osigurali jedan dobro reguliran sektor financijskih usluga koji će raditi u interesu svih, a ne samo nekih. Popravak našeg financijskog sustava bio je nevjerojatan uspjeh dok je još kriza bjesnila i želim zahvaliti mom prethodnu, prethodniku. Glavni dio ovog posla je naravno bankarska unija, koja će se temeljiti na jedinstvenom poslovni pravilniku za svih 28 zemalja članica. Ako budem potvrđen, moj zadatak će biti da posložim preostale komade slagalice, te da osiguram da stabilnost našem bankarskom sustavu, stabilnost koju želimo svi vidjeti. Da, dolazim iz zemlje koja nije u bankarskoj uniji, no kriza nam je pokazala koliko smo svi međuovisni, svih 28 zemalja članica. Snažna bankarska unija je važna svima nama i ja ću učiniti sve što mogu kako, bi to bila perjanica za Evropske unije. Svi se slažemo da se ne možemo vratiti u razdoblje prije krize. Nema vraćanja u e, poduzimanje rizika sa ogromnim posljedicima na radna mjesta i životne standarde naših građana. Nema vraćanja tome da se naše banke moraju spašavati novcem poreznih obveznika. No, isto tako smatram da se slažemo da u sljedećim godinama trebamo novi zamah za naša radna mjesta i za rast i moramo nastaviti pratiti i nadzirati nove prijetnje koje će se pojaviti u našim sustavima. Mislim da ne moramo očekivati da ćemo morati e, imati toliko primarnog zakonodavstva u sljedećih pet godina, a dobra regulacija, regulacija bi trebala ponuditi stabilnost i strogu primjenu pravila. Istovremeno, ako dokazi pokažu da nismo baš uspjeli napraviti posao kako treba, moramo biti spremni unijeti promjene. Možda ćemo, će biti područje u kojima smo pronašli manjkavosti. Možda ćemo morati nešto uskladiti kako bi ulaganja tekla jednostavnije. To je izazov koje, koji je u srži unije tržišta kapitala. Kako ćemo povećati ulaganja i to posebice u mala i srednja poduzeća, a istovremeno imati učinkovito zakonodavstvo? U okviru tog širokog pristupa definirao sam si pet glavnih prioriteta. Najprije da se provede ono što je do sada dogovoreno, već će to biti veliki zadatak. Delegirani i provedbi e, akti uključuju oko 400 odvojenih mjera, od direktive o tržišnim instrumentima do bankarske unije, do, solventnosti i direktive o kapitalnim zahtjevima. Sve što rad, u svemu što ćemo raditi imat, bit ćemo pošteni i otvoreni i sa vama i sa vijećem. Druga stvar, kako bismo se borili protiv velikih e, ozbiljnih rizika, morat ćemo pripremiti prijedloge koji su trenutačno u, pod pregovorima. I to su recimo o novčanim tržištima. Isto tako morat ćemo raditi e, na tome da budemo pripremni za slijed, na nove rizike. Zatim treća, morat ćemo raditi na dosljednoj provedbi međunarodnih standarda i načela, te zatvoriti manjkavosti koje predstavljaju rizike financijskoj stabilnosti. Surađivat ćemo sa ostalim zemljama G20 i nastojat ću produbiti regulatornu suradnju sa SAD-om. Četvrto, e, pripremit ću prijedloge za razvoj Unije tržišta kapitala. To je projekt koji uključuje svih 28 zemalja članica i cilj je jasan pomoći otključati kapital koji je diljem Europe trenutačno zamrznut i staviti ga na upotrebu europskim tvrtkama i to posebice malim i srednjim poduzećama. Moramo e, se odmaknuti od ovisnosti od bankarskog financiranja i potaknuti nove alternativne izvore financiranja. I htio bih početi time što ću analizirati problem i barijere koje su na našem putu. No, ja mislim da već možemo vidjeti određena područja koja su prioriteti, a to je visoko kvalitetna sekuritizacija, pomoć u unapređenju informacija o kreditnom statusu za male i srednja poduzeća, te pronalazak sporazuma o Europskom fondu za dugoročna ulaganja. Peto, želim vidjeti na koji način možemo donijeti više koristi unutarnjeg tržišta direktno našim građanima. U proteklih pet godina s pravom smo se morali koncentrirati na velike strukturne i institucionalne reforme, a u sljedećih pet godina nadam se da ćemo se moći okrenuti u drugom smjeru i da ćemo moći više razmišljati o tome kako možemo otvoriti tržište za sigurno, transparentno i dostupne proizvode. Znam da mnogi u ovom domu se bore za zaštitu interesa potrošača i imat ćete moju podršku u sljedećih nekoliko godina. Isto tako moramo pažljivo razmišljati o razvoju digitalnih i elektronskih plaćanja koji bi mogli našim potrošačima donijeti ogromne koristi u smislu troškova i jednostavnog korištenja. No i takva plaćanja moraju biti sigurna i dobro regulirana. I još je jedna važna tema, a to je transparentnost. Transparentnost je ključna s obzirom na ono što tražimo od naših financijskih institucija. One moraju znati mm, koji su rizici i te rizike moraju objasniti svojim klijentima. Sva pravila koja će biti pripremljena uključuju vrlo stroge zahtjeve za transparentnošću, a to mora biti tako ako želimo vratiti povjerenje. Na kraju, kako ću surađivati s vama ako budem potvrđen? Još jednom, transparentnost će biti ključna riječ. Otvoreno ću surađivati s ovim odborom u svakom trenutku. Isto tako, otvoreno ću s vama razgovarati o tome s kime se sastajem. Kako bih dobro odradio ovaj posao, morat ću razgovarati sa čitavim nizom osoba, zato što nisam nikad smatrao da se politika može raditi u vakumu. No, u svakom slučaju, E, slijedit ću ono što je radio moj prethodnik i objavljivati informacije o tome sa kime se sastajem i s kime razgovaram. Mislim da je to ključno ako želimo izgraditi odgovarajuće odnose. Kada sam neki dan bio u Strasburu, večerao sam s Mišelom Barnijevom i pitao ga za savjet. Dao mi je jako puno korisnih savjeta, no jedan je bio najvažniji. Rekao mi je, uvijek se sjeti važnosti svog odnosa s ovim domom. I to je savjet kojeg ću doista slijediti. Novoimeni predsjednik komisije Jean-Claude Juncker mi je dao ogromnu odgovornost kada je od mene zatražio da preuzmem ovaj resor. Ako budem potvrđen, bit ću europski povjerenik koji brani opći interes. Europski povjerenik koji će raditi za svih 28 zemalja članica i europski povjerenik koji neće nikada zaboraviti da je odgovoran direktno izabranim zastupnicima ovog parlamenta. Hvala vam.